Dame i gospodo, dobar dan. Sve vas srdačno pozdravljam na ovom sastanku stoje našeg panela za procjenu znanstveno-tehnoloških opcija Pozdravljam sve koji nas prate preko interneta. Znamo da imamo velik broj članova koji su u svojim uredima sada, obavljaju poslove koje moraju, ali ipak slušaju i što se ovdje događa. Dakle, na, e, svi koji požele mogu pratiti naš rad. Po mom mišljenju to vrlo dobra mogućnost. Imamo e, usmeno prevođenje, konferencijsko prevođenje za sljedeće jezike, bugarski, hrvatski, češki, E, međutim samo pasivno češki, engleski, francuski, njemački i talijanski. To znači da su pokriveni jezici svih naših članova. I rekao sam već da imamo web streaming ovog sastanka. Prelazimo onda naš na prijedlog dnevnog reda. Vjerujem da ste ga e, vidjeli. Da li bi netko predložio neku promjenu? Izvolite. Ako ne, onda usvajamo dnevni red. Uh, of the draft kao druga točka e, prihvaćanje e, nacrta zapisnika našeg prošlog sastanka od 17. listopada 2016. bez promjena, znači usvajamo. Zatim dolazimo na najvažniju točku današnjeg dnevnog reda, a to je prezentacija rezultata studije stoje pod naslovom implikacije e, organske hrane i e, organske poljoprivrede za e, zdravlje ljudi. Naš kolega Momčil Nekov će nam govoriti o tome. Momčilo, ti si više o tome saznao, pa ćeš nas upoznati. Nadležan za ovu mapu je bio, za ove dosije je bio Luka Kvaljo a što se tiče postupka, želio bih naglasiti da ova studija koju će nam se danas predstaviti, da je pregled postojećih znanstvenih dokaza utjecaja organske hrane na ljudsko zdravlje i to iz perspektive Ruske unije odnosno sa fokusom na javno e, zdravstvo. Momčile, molim te, uvedi nas u temu. Poštovani kolege, poštovani profesori, vrlo mi je drago što što imamo dakle ovu temu. E, imali smo pregovore, trijalogu o dosjeu, o organskim proizvodama e, i e, taj, ti pregovori još uvijek traju. Imali su 12 krug, 12. krug će se E, događati 30. studenog i nadamo se da će posljednji u nizu biti tjedan dana kasnije 7. prosinca. E, ova konferencija se događa u pravi čas, naime e, neki su se kolege izrazili strahove e, da će možda vijeće zaustaviti ovu radnju, no ja se nadam da se to neće dogoditi, da ćemo imati još događanja poput ovog danas i da ćemo ostvariti e, rad, nastaviti rad na ovome, jer tu se ne radi samo o tehničkoj e, temi. Ako što znate, organska poljoprivreda se ne odnosi samo na krajnji proizvod E, naš znak zelenog lista koji koristimo u Europskoj uniji se odnosi ne samo na krajnji proizvod, nego na cijeli niz postupaka. Dakle, organski uzgoj podrazumijeva e, niz mjera, znatno ograničenje korištenja tvari e, poput nekih pesticida, dakle sve ono što je štetno za okoliš, isto tako poštivanje visokih standarda u odnosu na životinje. Odnosi se na proizvode koji se procjenjuje i po okusu i po izgledu, e, a e, upotreba aditiva je bitno e, ograničena, bitno manja u okviru organske poljoprivrede, a zamolit ćemo naše stručnjake da podijele s nama ono što su utvrdili u pogledu ove teme. Ja kao građanin unije, kao potrošač sam uvjeren da bi trebalo pokloniti još veću pažnju organskom uzgoju u okviru javne e, debate zbog njegovog utjecaja na e, javno zdravlje. Trebamo se koncentrirati na osiguravanje zdrave hrane za sve, a naročito za djecu i za starije osobe, dakle za djecu u času kad se razvija njihovo tijelo. E, zbog toga sam uvjeren da treba imati programe e, za promociju e, poput onoga koji potiče e, opskrbu obrazovnih institucija voćem i povrćom i zdravom hranom. Svjetska zdravstvena organizacija je procijenila da ćemo do 2050. godine jedna od dvije osobe na zemaljskoj kugli će imati određenu alergiju na hranu. To znači da ako nastavimo sa današnjim E, načinom života. Sa današnjim obrascima potrošnje doći ćemo onda u takvu lošu situaciju e, a Naime, spekulira se, to će nam stručnjaci potvrditi, da e, dakle, tada će po procjeni jedna u dvije osobe imati alergiju ili netolerantnost na hranu, danas je odnos 1 prema četiri. Jedan od načina da se to izbjegne je e, izistiranje na organskoj poljoprivredi. Jedan drugi trend e, sugerira da će E, jedna petina stanovništva do 2050. godine biti starija od 65 godina. Istovremeno ćemo se suočiti sa nestašicom radne snage, a u svijetlu svega toga također e, treba postići da smo u starijoj dobi zdravi i spremni. I ponovo se tu pojavljuje e, ekološka poljoprivreda kao jedno od potencijalnih rješenja. Nadam se da će nam naši stručnjaci moći i to prokomentirati. Ali evo, ovo je bilo dovoljno e, što se mene tiče, jer zapravo najzanimljiviji današnjeg sastanka će sigurno biti izlaganja naših stručnjaka. Ja vam zahvaljujem, zahvaljujem Stoji što je organizirala ovaj e, događaj, e, ovo događanje, naročito zahvaljujem Žarluki Kvalji koji je tu bio velike koriste. Hvala. Hvala vama. Sada je onda znači vrijeme za izlaganje. Pozdravljam e, profesora Aksela Mije s Karolinskog instituta i profesora Filipa Gražana sa sveučilišta Južne Danske koji će nam dakle predstaviti rezultate ove studije. Uh, Hvala vam, zahvaljujem što ste nas poslali i dali nam priliku da vam izložimo rezultate svoga uh, rada. Uh, zapravo smo, je ovaj izvještaj pisalo sedam autora, imate ih sva imena na slajdu i sigurno je da je dosta vremena i energije ušlo u ovaj izvještaj pa se nadamo da će vam biti od koristi prilikom razvoja politika. Filip Janžan i ja smo ovdje da vam predstavimo glavne stvari koje smo utvrdi, utvrdili. Ja ću dati jedan uvod i navesti glavne teme, a onda će Filip nešto detaljnije govoriti o temama koje se odnose na pesticide, te će navesti one moguće politike koje smo mi utvrdili kao e, potencijalne opcije. Ja, dakle, govorim kao osoba iz akademskog miljeja eh, i radim i na, eh, za medicinski i poljoprivredno-agronomski fakultet. Ja sam eh, docent, a i moram reći da nemam, dakle, nikakav sukob interesa koji bih ovdje trebao navesti. Spomenuli ste već koja nam je okvirna tema. Dakle, govorimo o utjecaju ekološke poljoprivrede, ekološke hrane, organske hrane na e, javno zdravstvo, dakle na zdravlje u Europskoj uniji, a isto tako i potencijalni doprinos e, ekološke poljoprivrede e, budućem glavnom sustavu prehrane. Dakle, hoćemo razgovarati o tome što današnja ekološka poljoprivreda može, kako može pridonijeti ukupnoj poljoprivredi u budućnosti. Što se tiče e, naših glavnih e, zaštitnika, e, glavnih zaključaka, utvrdili smo da u pogledu pesticida i utjecaja, na, odnosno smanjenog učinkovitosti antibiotika, da tu se da može ekološka poljoprivreda imati utjecaja. Što se tiče kadmija u, u žitaricama, tu bi možda moglo biti nekog Eh, utjecaja što se tiče prehrambene vrijednosti eh, hrane, tu je vjerovatno odgovor ne ili eventualno samo mali doprinos može dati ekološka poljoprivreda. Dakle, to je ekološka poljoprivreda jedan od pristupa eh, poljoprivredi i ona želi spriječiti nametnike i bolesti biljaka planira ciklus prehrambenih sastojaka, e, ograničava upotrebu pesticida, mineralnih gnojiva i antibiotika, a reguliraju uredba Europske unije 834 iz 2007 e, koja će vrlo brzo biti e, ili obnovljena, osvježena ili zamijenjena novom uredbom mi spominjemo u izvještaju intenzivnu poljoprivredu koja danas dominira u EU uniji i koju karakterizira veliki udio pesticida, mineralnih gnojiva i antibiotika. Važno je imati na umu da ne postoji jedna verzija e, ekološke poljoprivrede i jedna verzija konvencionalne poljoprivrede. One se pojavljuju u različitim oblicima koje se i preklapaju. Dakle, i situacija tu nije statična, nego se stalno mijenja i razvija. Ono što je u, za ovaj izvještaj direktno relevantno e, su epidemiološke studije koje pokušavaju direktno e, mjeriti utjecaje na zdravlje E, primjene e, ekološke, odnosno konvencionalne poljoprivrede i to govore o utjecajima na ljude. Nažalost ima svega nekoliko mali broj velikih studija dobre kvalitete, e, no i pokazat ćemo vam što su one utvrdile. Jedna velika francuska, francusko istraživanje je pokazala da među ljudima koji konzumiraju organski uzgojene proizvode ima manje onih sa pretjeranom tjelesnom težinom. Jedno veliko britansko istraživanje je pokazalo da postoji manji rizik za e, non-Hodgkinov limfom među e, onima koji dakle koriste organski uzgojene proizvode, ali dakle samo taj jedan tip e, karcinoma, ne ostale. A isto tako jedno istraživanje pokazuje da postoji manji rizik razvoja alergija u djetinstvu u obiteljima gdje se preferiraju organski uzgojeni proizvodi. Dakle, to je ono što je utvrđeno, e, ti rezultati imaju određenu plauzibilnost, međutim, postoji i ograničenja tih studija. Nije sasvim sigurno da je upravo organski uzgojena hrana ona koja je e, utjecala na ovakvu situaciju sa zdravljem u obiteljima koje su koristili e, organsku prehratu. E, današnji potrošači nastoje jesti oni koji koriste e, organsku prehranu, oni također jedu i manje mesa, koriste više integralnih žitarica, jedu više e, voća, povrća, e, leguma, to tako tu se radi i o različitoj upotrebi tla. Svjesni ste činjenice da od otpornost bakterija na antibiotike je e, sve akutnija tema u javnom zdravstvu i moguće je da smo na putu prema postantibiotskoj e, eri u kojoj bolesti koje danas liječimo e, antibioticima više neće biti izlječene. Svake godine u Europskoj uniji 25.000 godina 25.000 ljudi umre od bakterijskih oboljenja što predstavlja velik veliki trošak za društvo, a prema jednoj projekciji do 2050. E, troškovi e, koji su povezani sa tom otpornošću na e, bakterijalne antibiotike bi mogla narasti ili očekuje se da će biti oko jedan, između jedan pol posto BDP-a Europske unije, što znači radi se o ogromnom trošku, što znači da imamo vrlo važne razloge da pokušamo smanjiti tu otpornost bakterija na antibiotike. Jedan od pokretača te otpornosti je pretjerana upotreba antibiotika kod stoke. Dakle, više se e, antibiotika koristi e, na životinjama nego na ljudima, a raširena je profilaktička upotreba. Ima tu razlika od jedne e, vrste do druge, postoji razlika također između prakse u različitim državama članicama. No, profilaktička upotreba je e, u nekim zemljama snažno ograničena. E, mogu recimo navesti primjer e, pri uzgoju brojlera, piletine konvencionalni e, brojleri dobivaju antibiotike kroz cijeli životni e, ciklus osim neposredno prije klanja, no po ekološkoj poljoprivredi je to zabranjeno, tako da brojleri u ekološkoj poljoprivredi ne dobivaju nikakve antibiotike ni u kojoj životnoj fazi. Kako je se to uspjelo postići u okviru ekološke poljoprivrede, pa zato što se ona oslanja na nefarmaceutske e, načine e, skrbi za zdravlje. Osim toga e, koristi se izabrane pasmine i vrste koje se lakše uzgajaju. Radi se o manje stresa za životinje i one se kreću u većem prostoru i sve to pridonosi zdravlju životinja to nas to onda dovodi do e, manje prevalencije e, bakterija otpornih e, na na antibiotike i pogotovo to vrijedi za uzgoj svinja koje, koje su najčešće bile proučavane u okviru istraživanja to pokazuje da je ovakav pristup upotrebe antibiotika u okviru ekološke poljoprivrede vrlo važno e, za javno zdravstvo. E, sljedeća tema, sastav, e, dakle prehrambeni sastav uzgojenih biljaka. Minerali i vitamini su obično se pojavljuju u istim postupcima u organski i konvencionalno E, uzgojenim biljkama, osim fenola koji su u većim e, količinama se pojavljuju u organskim proizvodima. A smatra se da je to korisno, uglavnom se smatra da je to korisno, no radi se tu o nekim ipak relativno malim razlikama koje ne daju neki, e, nemaju neki očit pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje. Dakle, prema današnjim spoznajama ovo je e, od niske razine relevantnosti za javno zdravlje. No ako pogledamo e, toksični sadržaj utvrđujemo da u organskim e, biljkama naročito žitaricama imamo niski udio kadmija u izvještaju to dosta e, detaljno e, razmatramo i pokazujemo ili e, prikazujemo istraživanje koji pokazuju snažnu indikaciju da je tome tako ipak ne slažu se svi jer jednostavno nedostaju nam neke informacije još nemamo sva potrebna znanja da bismo to e, e, tvrdili. E, zašto bi tome bilo tako? Zašto bi bio niži udio kadmija? Dva su razloga. S jedne strane kadmi u najvećoj mjeri dolazi iz mineralnih fosilnih goriva, pardon, fosilnih gnojiva, a oni se ne koriste u ekološkoj poljoprivredi, a osim toga e, razlike su u tome koliko se e, e, kako tlo djeluje na kadmi, odnosno kako tlo omogućuje ili ne omogućuje upijanje, da, da biljka upije kadmi. S te strane se pokazuje velika relevantnost ekološkog uzgoja za javno zdravstvo E, e, e, utjecaj se u prvom redu odnosi na bubrežna oboljenja te na lomljivost krhkost kostiju. sa prehrambena vrijednost e, životinskih proizvoda. E, tu govorimo o masnim kiselinama kojih je 50% e, više omega-3 masnih kiselina u mlijeku iz organskog uzgoja. Razlog je taj što e, krave koje se na taj način uzgajaju imaju dobar pristup e, djetelini na ispaši e, a to utječe a znamo da dakle da količina masnih kiselina u hrani utječe na postotak masnih kiselina u, u mlijeku. hrana poput mlijeka, mesa, jaja su zapravo u prehrani ljudi u Europskoj uniji manji izvor e, omega 3 kiselina i postoje drugi izvori, pa zbog toga procjenjujemo da ipak ova okolnost e, ukupno ima nisku razinu relevantnosti za javno zdravlje. E, Filip, hoćeš ti možda preuzeti? Hvala gospodine predsjedniče što ste nas pozvali. Samo želim ponoviti ono što je Axel rekao govorim kao član akademske zajednice i nemam, nisam u nikakvom sukobu interesa. E, želim sada preuzeti e, e, ovu prezentaciju, osobito u pogledu pesticida koje stvaraju veliku zabrinutost u pogledu i konvencionalne i ekološke hrane. Ovdje vidite na ovoj slici da ne smijete ući na ovo polje, očigledno postoji i alternativa. Ono što radimo u ekološkom, e, e, ekološkom uzgoju, organskom uzgoju, e, koristimo različite vrste usjeva, kemijske, mehaničke načine za uklanjanje biljaka koje ne uzgajamo. Nije nužno koristiti pesticide. Kao što je rekao Aksel, postoje razni pristupi koji su ovdje mogući, no ishod u konvencionalnom, konvencionalnoj poljoprivredi su razni pesticidi koji se koriste, e, koji proizvode e, stakleničke plinove, a naša izloženost kao građana Europske unije je pomiješana, Nismo izloženi samo jednom konkretnom pesticidu, nego e, kada e, moj laboratorij analizira e, uzorke, nalazimo različite vrste ostataka pesticida. I stvar je u tome da prosječna rezina u EU je viša nego u SAD-u. U SAD-u su proveli tri velike studije gdje su mjerili ostatke pesticida da u urinu trudnih e, žena pa su to nastavile sa djecom i kad e, djeca dođu u školsku dob tada vide da što je više, e, više bila razina pesticida u urinu majke e, niže je bila niže bio kocet inteligencije u školskoj dobi. Dakle, mislim da i mi moramo u EU takve rezultate shvatiti vrlo ozbiljno. E, ono što e, brine u pogledu pesticida, i osobito u Europske unije, je to što e, imamo, što ih zaista jako puno koristimo, oko 0,8% kilogram po građanu svake godine, iako shvaćam da je Europski parlament odlučio da moramo smanjiti ovisnost o pesticidima. E, korištenje se nije smanjilo, ostalo je dosta stabilno. Očito e, na tržištu su se pojavili protekle godine novi pesticidi. Neki e, zahtijevaju manju količinu koja se upotrebljava ili manju težinu, ali što ja mislim da nije došlo do smanjenja upotrebe. Dakle, postoje izloženost profesionalna kod poljoprivrednika, e, može biti i kod kuće kad ih donesete doma, može biti izloženost u susjedstvu, ali prije svega e, radi se o, tome što jedemo. E, I mi nalazimo ostatke pesticide u EU u oko 50% proizvoda koji su testirani, a te analize nisu potpune. E, radi se o jednom e, odebranom broju e, pesticida i oko 25% proizvoda sadrži više od jednog rezidva. Dakle, izloženi smo tome. Obično čujemo kako se granice ne prekoračuju. To su granice koje je odredila komisija, ali problem je u tome što su te, što se te granice temelje na eksperimentima na životinjama, a obično su ti eksperimenti na životinjama e, zapravo ne uzimaju u obzir mentalnu e, e, trovanje, mentalno trovanje kad se radi o tome da je recimo majka izložena pesticidima, pesticidima pa je fetus izložen, a vrlo je osjetljiv na pesticide, onda u mašinu utrobi tim pesticidima i osjetljiviji od majke. Znam da e, e, imate jedan projekt, da želite razumjeti ljudski mozak. To je, ovo o čemu govorim izuzetno je bitno za ljudski mozak. Čak i ako e, testiramo i dođemo do rezultatima testa do toga da nešto nije otrebno za životinje, to nije tako za ljudski mozak koji je puno kompliciranije, On je puno i ostalog e, dijela tijela. E, vi možete živjeti s jednim bubregom, ali cijela, tijelo vam cijeli mozak. Ne možete živjeti sa pola mozga. Dakle, svrha je da e, zadržimo e, dobre funkcije i kognitivne funkcije sljedeće generacije. O tome se ovdje radi. Samo da za, sažmem ono što nas brine. Kada, kada govorim kemijsko E, mm, kemijski negativni utjecaj na mozak e, je zapravo nešto što, a ja to zovem chemical brain drain, e, pesticidi koji se koriste u organskom uzgoju su zapravo oni koji nisu toliko otrovni ili nisu važni za, e, e, nisu otrovni za mozak. Zato što imamo tako kompliciran mozak, zato, zato je on jako ranjiv u odnosu na toksičnost, osobito tijekom ranog razvoja. Problem je u tome da dođe do štete nemamo priliku e, vratiti stvari unatrag i reći ajmo ponovo razviti mozak. Dakle, cijeli na život bit ćemo s tim mozgom. E, osim toga trebam reći da postoje sumnje kako poljoprivrednici mogu e, često dobiti Parkinsonovu bolest u vezi sa korištenjem pesticida. Tu postoji haskin slova no, ne no, limfom, na primjer. Evo, sad to želim prikazati u određenoj perspektivi. Ovdje vidimo jedan e, e, ledeni brijeg, imamo e, kemijski svemir i znamo da je mala količina dakle više od tisuću kemikalija e, za koje tvrdimo e, e, da nisu otrovni za mozak, zapravo nisu pesticidi. Pesticidi se ne testiraju. Ti pesticidi su, umjereni za, na nervne sustave insekata, ali neurokemija koju mi, gospodine predsjedniče i ja imamo u našim lubanjama, ne razlikuje se baš toliko od onih koji imaju, na primjer, žohari. Ako žohara, izložite e, njegov nervni sustav tim spojevima i postignete e, je neki određeni utjecaj. Taj utjecaj može dovesti do rizika, e, rizika ako smo mi izloženi takvom pesticidu u nekom rezidu u hrani. Dakle, imamo kemijski spojevi za koje znamo e, da su štetni za ljude, gotovo polovina tih e, spojeva su pesticidi. I e, isto tako imamo spojeve za koje imamo dokumentirane dokaze da štete djeci. Ali jako je teško provoditi e, u tom području. Jedan takav pesticid je DDT, eh, on je već zabranjen, ali istraživanje tih štetnih utjecaja jako zaostaje za tehničkim napretkom jer nam treba jako puno godina da nešto dokažemo, a paradoks je u tome da to možemo dokazati ako je već došlo do štete eh, na dječjim mozgovima, a to je upravo ono što želimo spriječiti. E, e, e, pogledali smo dokaze koje smo objavili prošle godine Znate da ćemo imati sastanak sljedeći tjedan na kojem ćemo razgovarati u Europskoj uniji kako definirati kemijske spojeve koji su štetni za, ili ometaju rad endokrinnih žezda Dakle, došli smo do rezultata da najviše godišnje košta e, dakle oko 132 milijarde e, godine e, su troškovi koji uglavnom uzrokuju pesticidi koji uzrokuju štetu u području mozga dakle imamo 13 milijuna izgubljenih Bod eh, kvocente inteligencije, a to eh, vrijedi od otprilike eh, jedan, jedan takav bod vrijedi oko 10.000 eura. dakle, možda mm, ćete E, socijalni znanstvenici proučavaju koliko košta jedan bod vaše inteligencije, dakle možda ćete, ako ste inteligentni, biti u nekom boljem položaju, više ćete zaraditi i tako dalje. Kada gledamo elemente e, e, u toksičnosti pesticida, možemo reći da svi, sve vrste pesticida E, koji su detaljno istraženi e, e, znali smo da imaju barem jedan element za koji smo znali da je toksičan za razvoj mozga dakle oprezno gledajući moramo smatrati da svi pesticidi mogu potencijalno štetiti mozak no eto to se znamo no što možemo učiniti E, mislim da bi vi to zvali politika e, opcija. Axel ja smo amateri, mi smo suautori, mi gledamo to iz akademskog motrišta i naravno jedna e, opcija politika je da ništa ne učinimo, a ja se nadam da ćete vi bar malo više od ništa učiniti. Jedna od opcija je naravno da pojačamo postojeće politike. Stvari se mogu učiniti da se smanji utjecaj e, negativni na tlo e, možemo smanjiti korištenje pesticida tako da e, više koristimo otpornije usjeve dakle postoje načini da se ne postoje potpuno ekološki možemo minimalizirati korištenje antibiotika možemo savjetovati trudnice da se drže ekološke hrane starija gospoda kao ja možda ne moraju nužno jesti ekološku hranu da ostanu zdravi. E, a naravno postoji i IPM, integrirano upravljanje pesticidima i štetočinama. Ja mislim da e, se tu i nije, nije dogodilo baš puno stvari, no sve su to stvari koje možemo dalje razvijati i slijediti možete podržati, e, odlučiti podržati e, e, ekološku poljoprivredu. I u tom pogledu istraživanje i inovacije moraju imati utjecaj na konvencionalne tipove poljoprivrede, na primjer kroz IPM a naravno imamo i fiskalne instrumente, siguran sam da o tome znate puno više nego ja i svakako želio bih predložiti e, promicanje održivih e, e, muzejaka načina potrošnje hrane. Evo time završavamo našu prezentaciju. Nadam se da je bila korisna stoji, a možda korisna i parlamentu. Zahvalni smo vas što ste nam povjerili ovaj zadatak. Pravili smo mnoge rasprave u kojima smo vrlo uživali. Hvala vam lijepa. Uh, da, hvala lijepa na ovim prezentacijama. A sada možemo uh, provesti kratku raspravu. Ako neko ima pitanja, sada je trenutak uh, za postavljanje pitanja. Gospodin Damberano, izvolite. želim zahvaliti e, na ovim zanimljivim prezentacijama. I one potvrđuju neke zabrinutosti koje imaju neki klubovi, politički klubovi. Imam jedno pitanje o mjerenju e, nutrijenata. Što se mjeri? E, e, o, volumen, težina, e, E, e, da li se prvo hrana dehidrira ili je postotak vode isto tako uzet u obzir. Jer vrlo često u povrću koje se uzgaja na industrijskoj razini, oni imaju veliki sadržaj vode. Bar sam ja tako nešto mogao vidjeti e, kad sam ja to isprobavao Hvala. Ima li još pitanja? Ako nema, izvolite. Da, zaključci koje smo iznijeli o sadržaju e, nutrijenata u usjevima temelje se na nekoliko stotina studija, e, sve su, imaju svo, su osmišljene na svoj način, neki mjere e, svježu težinu, neki sušenu težinu, neki objem. zapravo nema e, dobrih e, dokaza koji bi poduprijeli e, tvrdnju da je količina vode u ekološkoj hrani mala. Neću reći da ne postoji nikada nikakva razlika, ali općenito govoreći ne možemo to potvrditi. Mislim da je učinak koji ste vi vidjeli u svom području koje uzgajate doma, to vi zapravo se brinete za svoje paradajze na drugačiji način nego kad se oni proizvode e, e, u velikim razmjerima e, pa se radi o tome zato oni i drugačije izgledaju da ima li još pitanja ja imam jedno pitanje za profesora Gažu o ranjivosti i cijeni koju plaćamo za ranjivost mozga. Postoje li neke studije koliko plaćamo za tu ranjivost u milijardama. Jer ako mjerimo e, ekonomski možemo reći koliko je važan ekološki način života. Izvolite. Moram reći da nisam ekonomist ali radio sam s nekim e, od najboljih ekonomista u Europi, uključujući profesora Belangea iz, iz Pariza. Izračun koji smo mi izvršili mislim da je vrlo razuman jer vrijednost ljudskog života procjenjuje se negdje oko milijun eura. To je vrijednost koju koriste ekonomisti a vrijednost jednog boda e, kvocenta inteligencije je oko 1% ili 2%. Vaš život zapravo ništa ne vrijedi ako izgubite 50 e, e, bodova inteligencije bi postajete povrće, da tako kažem. 125 e, ili 130 milijardi eura godišnje predstavlja više od 1% BDP-a Europske unije. Dakle, ja mislim da je taj trošak e, nešto što ne razmatramo kada razgovaramo o ekonomici poljoprivrede proizvodnje hrane. Mi e, e, gledamo kakvi su troškovi kupnje GMO sjemena ili ne, e, radne snage tako dalje. Tako obično gledamo na to, na izravan trošak i koja je cijena koju mi kao potrošači plaćamo u, velikim dućanima. E, dakle, to se eksternalizira. No, ono što ja govorim je jako važno jer mozgovi budućnosti iz raznih razloga su izuzetno važni, a vrijednost koju ću ja ovdje reći, a predstavlja više od 1% BDP-a, je način na koji možemo e, balansirati, pojasniti e, e, red veličine tih eksternaliziranih troškova. Ja bih rekao kao, kao roditelj, kao djed, moja djeca, moji unuci moraju biti pametniji od mene, e, osobito moja generacija počinila je puno pogrešaka i treba baš jako pametne europljene za budućnost a e, kontrola izloženosti pesticidima jedan je od glavnih načina kako to možemo postići hvala, hvala lijepa i ja imam pitanje rekli ste nam da SAD ne koristi toliko puno pesticida. Dakle, jedno bi rješenje moglo biti ili je li to e, rješenje da se koristi više GMO-a? ne mislim da SAD koristi manje pesticida, ali oni bolje osiguravaju nisku razinu rezidua u e, hrani, u proizvodima. E, u e, uzorcima koje smo mi analizirali, ti su ostaci bili viši u EU nego u SAD-u. Pitanje sa gmo je vrlo složeno. Mislim da ga se treba pažljivo razmotriti osobito zato što velika trgovačka društva e, Monsanto, Bayer, e, Sogente, e, dakle glavni igrači u tom području, dakle ovdje imamo velika, u osnovi tri velika, samo tri velika konglomerata i oni kontroliraju poljoprivrednu proizvodnju u pogledu sjemena i pesticida. I ja mislim da je jako važno za nas kao građane i za vas kao političare e, razumjeti e, koje ko su prednosti, a koji su rizici e, o kojima se ovdje rade. Ja nisam dovoljno pametan da bi mogla reći kako da to, to balansirate, da postavite ravnotežu, ali svakako se tu radi o jednoj zabrinutosti i drago mi je da ste otvorili to pitanje. Dobro, u redu, izuzetno interesantno, hvala vam u istinu, lijepo na ovim izjavama, dobio sam, primio sam poruku, hvala vam lijepo. Ukoliko nema daljnjih pitanja, ne vidim da se itko javio, ja bih kazao, ako nemamo nikakvih primjedbi, onda bismo ovu studiju prezentirali na našoj web stranici, te bi se na taj način proširilo i izvan ovog parlamenta. Hvala vam lijepo na vašem doprinosu. Možete ostati naravno, jer sada prelazimo na naš uobičajeni radni ritam, a to su tekuće aktivnosti e, stoje i projekti. Na prvome mjestu mi smo pogledali E, različite dokumente i želio bih objaviti da je to dobila projekt koji je uputio Jan Filip Albrecht, a vezano uz politike i opcije politika za razvoj EU potencijala e, za održivu, suverenu i EU e informatičku komunikacijsku industriju te internetske usluge. Jan Filip nije s nama, to nije dobro. Običajno kada imamo prijedloge projekata, onda bi i sami predlagatelji trebali to učiniti. Mislim da je potpuno jasno da je industrija informacijske i komunikacijske tehnologije i da su internet provajderi i usluge internetske jako važne za Europski parlament same politike s tim u vezi e, su dosta važno i mi smo dobili upravo ovakav jedan prijedlog e, koji je isto tako i dijagnosticirati postojeće kapacitete, te isto tako i provedivost postojećih e, kapaciteta, dakle kibernetički fizikalni sistemi, te kvantumska računala i ostale teme. E, drugi prijedlog koji nam je upućen, a to je kako možemo dobiti E, EU informacijsko komunikacijsku tehnologiju kroz pretraživače. Sada bih dao riječ Soltu Patakiju koji nam može dati aktualno stanje stvari vezano za ove projekte. Hvala lijepo, vrlo kratko, samo da vas izvijestim o nacrtu e, samih studija vezano uz kibernetičku sigurnost, vezano uz zajedničku politiku obrane i sigurnosti, e, prilike i rizike za Evropske unije. Nacrt studije će biti spreman 13 13. siječnja 2017. E, zajedno sa ESM koja je naručila studiju, a prezentacija studija odboru AFET bit će negdje u veljači 2017. godine, a nakon toga će slijediti prezentacija na stoa panelu u travnju, a to možete vidjeti iz našeg godišnjeg plana rada. Još jedan projekt koji se zove dakle, jezična ravnopravnost u digitalnom dobu prema ljudskom jeziku i projektu ljudskog jezika koja je prezentirana 18. studenog i e, glavni odgovorni panela, gospodin Dočanovski, a ova studija će se prezentirati na zajedničkoj sjednici odbora ITRE koji je zakazan za 25. siječnja 2017. godine. Sve komentare koje ćemo primiti će se unijeti u završnu studiju koja će biti krajem siječnja, a koja će se onda prezentirati na panelu stoje 16. veljače. Hvala vam lijepa. Hvala Solt. Ukoliko nema nikakvih primjedbi, tada će tajništvo ovaj kombinirani projekt vezano uz EU IKT industriju i internet usluge i povezati sa pretrazivačima. To smo usvojili. Sada prelazimo na točku dakle ravnopravnost jezika u digitalno doba. Kao što smo i kazali, to će biti jedna od e, sljedećih područja na kojima se želimo aktivirati. Točka peta stoa i e, radionice 29. studenog imat ćemo radionicu pod nazivom razumijevanje ljudskog mozga, novo razdoblje u neuroznanosti velikog tipa. Možda nas kolega Evžen Tošenovski može uputiti. Hvala lijepa. Radionica je u suradnji s Europskom komisijom Digi Research i Digi Connect, općih uprava. To će biti prilika da se prezentira inicijativa samog projekta e, ljudskog mozga e, koji će se lansiran 2013. godine, sredstva koja su stavljena na raspolaganje je jedna milijarda i to je jedan, dakle, jedan otvoreni znanstveni pristup. Druga inicijativa koja će se prezentirati to je e, projekt Sjednih američkih država koji je isto tako započet 2014. godine koji ima proračunska sredstva od 4,5 milijardi eura kroz 10 godina, a treći segment će biti jedan sličan japanski inicijativa vezan uz pročavanje mozga Vodeći znanstvenici ovih inicijativa će dati uvida u svoje projekte, te će isto tako zatražiti međunarodnu suradnju na najvišoj razini. Hvala lijepa. Ukoliko nemamo nikakvih primjedbi, da, znači ćemo e, upravo na pomeđu način proslijediti dalje sa organizacijom radionice, Ukoliko bilo ko ima interesa vezano za ovu temu, sve će biti uključeno u e, sam panel i zamoljeni ste da kontaktirate samo tajništvo ako nema primjedbi, tada prelazimo na točku 6.3, to je jezična ravnopravnost u digitalno doba, 10. siječnja 2017. godine, Zot, ako nam možeš dati jedan kratak uvod. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kao što ste kazali, ovo će se održati 10. siječnja u sobi PHS 07C50, a sve pripreme idu svojim redoslijedom četiri stručnjaka na visokoj razini imamo za sada predviđenih, međutim možda će se priključiti još neki dodatni stručnjaci. Kontekst ovog radionice je zapravo riječ o 24 e, službenih jezika Europske unije, 60 nacionalnih i regionalnih manjinskih jezika koje postoje u Europskoj uniji, europski građani trebaju komunicirati na svom jeziku van granica i moraju povećati mobilnost radnika, e, pristupiti javno javnim i privatnim sadržajima, te isto tako iskoristiti priloku digitalnog jedinstvenog tržišta, što je ujedno i prioritet Europske unije za komisiju i parlament. Zbog toga e, tehnologije ljudskog jezika mogu upravo se e, pozabaviti ovom temom nalazak novih, e, novih pristupa u obradi ogromnih podataka kao što su to dubinsko učenje neuralnih mreža. E, to su projekti koji su povezani sa Gian projektom vezano uz pročavanje ljudskog mozga. Ove mreže pak i ove tehnologije su pravo rješenje za prekoračivanje jezičnih barijera i ovaj radionica će e, pokazati sve e, tehnologije kako se mogu zaista potvrditi ove e, digitalno jedinstvene tržište te će isto tako pružiti jedinstvenu uvid u tehnologije i buduće trendove te isto tako i odnos između ovih tehnologija te drugih znanstvenih područja kao što je to strojno učenje. Radionica će se baviti isto tako i e, utjecajem, e, gospodarstvenim utjecajem na e, tehnologije jezika, a koje nemaju osnovni tehnološki potporu za sve evropske jezike. Gospodin Tešanovski je glavni dakle voditelj panela, gospodin Saulakas je inicijator projekta koji će biti isto tako sudionik kao predstavnik sudnik u Hvala lijepa. Ukoliko nemamo primjedbe, tada će se nastaviti E, radionica i priprema radionice u dogovorenom smjeru. Jedna napomena s moje strane bi bila da ukoliko govorimo zapravo o ljudskom jeziku i projektu ljudskog jezika, tada trebamo vidjeti isto tako poveznicu sa IKT-om, jer i Google je razvio Siri automatski e, sustav prevođenja, te isto tako e, je Google razvio i novi pisani oblik sa MOE-ima, te isto tako i grafičkim prikazima i komunikaciju kako bi se komuniciralo upravo kao što to imamo i u kineskom pismu i gdje možete pokazati bilo čekić, bilo čašu i vidjeti odmah i sliku i značenje. Što znači da Google zapravo razvije jednu novu platformu za globalni jezik i mislim da bismo trebali svakako i sa Googleom razgovarati i vidjeti na internetu što to sve imamo i dobiti određeni briefing, eh, dakle eh, institucije unutar evropskih parlamenta koje se bavi istraživanjima, a i vidjeti kako ovaj program se razvija i u kojem smjeru ide. To bi bilo zaista dobro da se eto upravo i u digitalno doba povežu ove jezične segmente. Ukoliko nema primjedbi, idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je Izaslanstvo stoje na Međunarodnom forumu Internet Governance Forum Danuta Danuta koja nije danas s nama i mm, želio bih e, da će ostati e, na neki način kontakti sa odborima ITRE, IMKO, KULT, JURI, LIBE. E, sljedeća točka, to je izaslanstvo stoje na American Association for the Advancement of Science od 17. do 21. veljače 2017. u Bostonu moja osobno sam voditelj ovog panela, administrator koji je odgovoran je Teo Piperis. E, u vašoj dokumentaciji možete vidjeti da je e, izvješće e, izazlanstva u Silicon Valley stoji na raspolaganju, dakle riječ je o pod nazivom korištenje znanja za informirano stvaranje politika. Predsjednik se složio s time za ova dva člana panela i da ćemo se susreti sa gospodinom sa glavnim e, izvršnim direktorom asocijacije AAAS-a. E, godišnje sastanak će se održati isto tako pod nazivom e, dakle mehanizam za politike i e, stvaranje preporuka za znanstvenu zajednicu. Mi ćemo gospodina Sera Kovensa i gospodina Dixera vidjeti i gospodina Wilsona ćemo susreti Dominika Brosara. Želim isto tako vas izvijestiti, ako nemate primjedbe, da ćemo nastaviti i sa ovim panelima i da će članovi panela biti obavješteni o svim točkama koje će se obrađivati. Prelazimo na točku razno. Želim sam istaknuti da ćemo proslijediti jedan dosije projekt i zapravo sami projekti koji se predlažu i koji se upućuju stoje. Mi ćemo raspraviti o svim projektima koje će se predstaviti i e, detaljno ćemo to razmotriti. Možda možete provjeriti e, što je tu sve na stolu i možda sa vašim primjedbama možete dati vaše primjedbe na sve buduće eventualne točke koje ćemo imati na stolu. Točka 9. E, sastanak, sljedeći sastanak mi ćemo se ponovno naći 15. E, prosinca u ovoj istoj prostori u 9 i 30 minuta. Dakle, imat ćemo studiju o tehnološkoj pomoći e, za inkluziju ljudi sa e, dakle, invaliditetom, a koji se uključuje u svakodnevno društvo, u posao i na radnim mjestima. Ja vam želim to sve najbolje. Ovo će biti ujedno i naš zadnji sastanak prije Božića. Ja želim sve najbolje i proglašavam zatvoram naš današnji sastanak.